Ja, meine sehr geehrten Damen. Dame i gospodo, drage kolegice i kolege, mislim da možemo započeti sa popodnevnim dijelom sa današnjeg sastanka. Prilazimo odmah na sljedeću točku dnevnog reda, razmjena gledišta s podpredsjednikom Europske komisije Katajnenom, koji je u komisiji kao potpredsjednik odgovoran za e, radna mjesta i razvoj i što su sve vrlo što su sve teme koje su vrlo važne za sektor prometa, konkurentnost, tržišno natjecanje, radna mjesta. On, također on je nadležan i za Europski fond za strateška ulaganja, EFSI fond, a o produžetku e, postojanja tog fonda, tog fonda će uskoro odlučivati parlament. Danas će gospodin Katajnen e, nam predstaviti ciljeve i mjere u području prometa i turizma kojima se trenutno bavi komisija u okviru ove investicijske inicijative i u budućnosti. E, drago mi je da ste ovdje s nama. Želim vam srdačnu dobrodošlicu. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući, časni zastupnici. Hvala lijepa što ste mi dali priliku da s vama razgovaram o različitim pitanjima. E, planirao sam se usredotočiti na EFSI e, 1.0 i 2.0 i još na neka pitanja koja su povezana sa investicijskim planom i efsi Prvo želim početi tako što ću vam dati neke konkretne brojke. Sjećam se negdje prije godinu i pol dana Razgovarali smo sa vašim odborom, komisija je e, e, predlagala da koristimo novac e, CEFA i u EFSI-u. No imam posljednje najnovije brojke od e, početka EFSI-a, Europskog fonda za strukturna ulaganja, e, projekti e, u prometu su financirani i to je potaknulo ulaganja od 11 milijardi do sada. I to u nešto malo više od godinu dana E, prijevoz je e, e, iznjedrio 11 milijardi. Ako pogledamo koliko je bilo zajmova ili financiranja dodijeljeno iz EFSI-a u prijevoz, kako bi se potaknulo 11 milijuna, dakle bilo je oko 2 milijuna zajmova ili kapitala koji su bili e, raspoređeni za e, prijevoz i oni su potaknuli 11 milijardi. To je e, onaj novac koji smo uzeli od, iz CEFA, dakle <clears throat> sada predlažemo da dodemo 1,1 milijardu u bespovratna sredstva CEFA koje se može iskoristiti zajedno sa efsi u projekte E, prometne infrastrukture. Ako e, izračunamo, da tako kažem, e, gubitke, procjenjuje se da je odbor TRAN dobio više nego što je izgubio. Dakle, ako pogledamo samo bespovratna sredstva, ima više dostupnih bespovratnih sredstava nego prije EFSI-a, E, koristili smo većinom financijske instrumente, a za to postoje dobri razlozi. Što smo naučili e, od tržišta od dionika? E, bespovratna sredstva iz EFSI-a manje su privlačna od oprostite, CEF sredstva su manje privlačna od EFSI sredstava. Dakle, zato nema smisla zapravo davati velike količine financijskih instrumenata CEF jer su manje privlačni od e, onih sredstava koje dolaze iz EFSI-a i pozitivnije se koriste. Kao što svi znamo, naša naše gospodarstvo već e, četvrtu godinu se oporavlja, ali rast je još premalen. E, imamo potencijal rasta srednjeročni i dugoročni koji je povećan, ali još uvijek nemamo e, dovoljnu količinu ulaganja i zato EFSI ima smisla. Neće promijeniti svijet, ali u najboljem mogućem scenariju može doprinijeti ukupnoj e, potrebi za dodatnim ulaganjima negdje oko jedne trećine. Dakle, EFSI može e, donijeti jednu trećinu potrebnog, e, potrebnih sredstava za oblažavanje našeg bola, da tako kažemo, ali moraju se koristiti i drugi instrumenti. imamo probleme sa nedostatkom novca, ali ima i drugih razloga za razloga zašto nema više ulaganja. EFSI daje prilično dobre rezultate, ne samo e, u e, to možemo pokazati brojkama, e, jer su ulaganja koja su odobrena, a da ih se podrži iz EFSI-a, su oko 138 milijardi u 27 država članica. Dakle, 27 država članica već je iskoristilo EFSI u razne svrhe, a Ukupan, ukupan iznos ulaganja iz efsi je oko 138 milijardi. Isto tako imamo rezultate i na e, doista dodatna ulaganja koja se ne bi dogodila bez Europskog fonda za strateška ulaganja. EFSI može predstavljati ogromnu priliku za promicatelje projekata diljem Europe. Kombiniranje stručnosti Europske investicijske banke eh, i eh, EFSI-a može dovesti do pametnije korištenja oskudnih financijskih resursa i može potaknuti ulaganje u ključne sektore europskog gospodarstva. Do danas e, e, sada se EFSI e, projekti u pripremi, ima ih 16 odobrenih tih projekata ili sredstava, pet ih je potpisano, a ukupno čine oko 11 milijardi. Isto tako imamo nekoliko zelenih programa u prijevozu e, koji su preodobreni, e, prethodno odobreni, e, odobrilo ih je uprava Europske investicijske banke, oko 3,5 milijarde je iznos. Tu imamo primjere e, iz EFSI-a u prijevozu, inovativne investicijske platforme za ubrzavanje investicija, poboljšanje pristupa kopnom, lukama u Španjolskoj, neke regionalne usluge u Italiji, Poljskoj, važni PPP projekt u Slovačkoj, e, zeleni prijevoz i brojne infrastrukturne e, fondove za promicanje ulaganja u Europi. Želimo da ti projekti dođu e, do realne ekonomije Europski investicijski savjetodavno čvorište nudi 360 stupnjeva savjetodavne i tehničke pomoći. E, pomažemo da pokretanje projekata i e, spremnih za ulaganje ili za dobivanje savjeta e, kako bi bili podobni za dobivanje sredstava. Evo, već e, smo u tom čvorištu e, razmatrali 257 zahtjeva iz 28 država članica. Postoji i portal na internetu e, i ako niste ga već pogledali, stvarno vas potičem da to učinite. Tamo možete dobiti jako puno informacija. Možete prenijeti ovu poruku i vašim izbornim jedinicama, vašim biračima. Ako je nekome potrebna tehnička pomoć, ako e, tijela e, državne vlasti ili privatna poduzeća e, trebaju pomoći kako popraviti kvalitetu projekata, sve takve informacije koje su im potrebne mogu naći na toj internetskoj stranici. To dobro funkcionira a i obećavajuće je e, to što velika količina tih zahtjeva dolazi iz privatnog sektora. Dakle, privatni sektor jasno je pokazao da kako bi se poboljšala kvaliteta projekata, da im je u tu svrhu potrebna informacija od naših službi i tamo je mogu dobiti. Još e, jedno pitanje e, E, za koje vas jako e, potičem e, da razmotrite je portal za europske investicijske projekte. U ovom trenutku tamo imamo 121 projekt iz raznih država članica. Taj portal je nešto kao online služba za spojeve E, spojeve između e, ulagatelja i promicatelja projekata. Zanimljivo je reći da je da projekti koje e, se najviše posjećuju su grčki projekti. Četiri od pet najposjećenijih infrastrukturnih projekata su grčki projekti. Pogledajte si taj portal, jako je zanimljiv. Dosta sam putovao, na primjer bio sam u Hong Kongu, u Južnoj Koreji, Japanu, Singapuru. Svaki puta kada e, tamo odem, pokušam se sastati sa investitorima, osobito onima koji investiraju u infrastrukturu. Bilo je doista zanimljivo čuti e, da su oni već pronašli taj europski portal za investicijske projekte. Neki su rekli da su već bili tamo, žele prvi naći najzanimljivije projekte i već su neki investitori u Hong Kongu govorili o nekim grčkim projektima. To mi je bilo jako drago. Dakle, posjetite taj portal, dobit ćete dobar dojam o tome kako funkcionira i molim vas, Prenesete tu poruku i vašim biračima e, e, ako lokalne, e, lokalna tijela vlasti ili privatni sektor planiraju nešto investirati, mogu postati projekte na naš portal, mogu dobiti globalnu vidljivost, postati globalno vidljivi, a jedini je cilj povećati konkurentnost između investitora i smanjiti cijenu novca za e, to ulaganje. To je vrlo koristan alat, ali e, nije dovoljno iskorišten. Treba nam vaša poruka da, prenesete tu poruku vašim biračima. Posjetite tu internetsku stranicu. E, sljedeće o čemu želim govoriti je pitanje prepreka ulaganjima i kako ih ukloniti. Kao što svi znamo, e, ulaganje traži predvidljivo stabilni regulatorni okoliš, e, a u manje od dvije godine poduzeti su već brojni konkretni koraci koji su relevantni za sektor prometa. Eurostat i Europski centar za PPP stručnost Europske investicijske banke e, objavili su smjernice 29. rujna u kojima su pojasnili određene vidove nacionalnog e, knjigovodstva glede e, knjigovodstva javnog privatnog partnerstva i osobito njihov izvanbilančni i bilančni tretman. To su države članice zatražile i evo sad je to tu. Isto tako smo smanjili Smanjili smo kapitalne zahtjeve kod izloženosti u infrastrukturnim projektima kod banaka. E, to bi moglo dovesti do novih amandmana u zakonodavstvu o solventnosti. Dakle, smanjili smo za 30% te kapitalne zahtjeve ako ulažu u infrastrukturu, i to je dovelo veliku količinu e, e, kapitala na tržište. Treće, komisija radi na pojednostavljenju postupaka koji se odnose na dozvole, javnu nabavu i e, državnu kontrolu državnih potpora kada procjenjuje je li u redu sniziti kapitalne zahtjeve kod takvih e, izloženosti banaka. Na razini država članica komisija e, se upustila u strukturirani dijalog sa državama članicama u kontekstu europskog semestra kako bi prepoznala uska, uska grla za ulaganja. Već je izdala brojne preporuke za pojedine zemlje za reforme u području ulaganja. Te reforme su potreban uvjet, nužan uvjet za e, održavanje i povećanje razine ulaganja u državama članicama. Sljedeće FC 2.0 EFSI i investicijski plan znači početak prebacivanja e, u europskoj politici, politici financiranja prema optimalizaciji financijskih resursa kako bi se privukla privatna ulaganja u financiranje infrastrukture, inovaciju i mala i srednja poduzeća u Europi i zato je komisija predložila proširenje EFSI-a i trajanje i financijski kapacitet. Time očekujemo mobilizirati barem pola trilijuna eura investicija do kraja 2020. Želimo osnažiti eh, jamstvo EFSI-a, eh, doprinos iz eh, cefovog financijskog e, budžeta e, od 155 milijuna eura. E, tu, toliko smo predvidjeli i to će biti, uz to će doći i omotnica cefa za bespovratne sredstva od 400 milijuna. predložili smo da se EFSI još više usredoči na održiva ulaganja u svim sektorima kako bi se e, postigli ciljevi COP21 e, prebacilo se na zelenije e, načine e, prijevoza. U budućnosti radimo na tome da Europska investicijska banka osigura nove financijske proizvode i rješenja, da pruži potporu državama članicama u okviru različitih segmenata prijevoznog sektora. Financijski instrumenti mogu biti osmišljeni, uključujući osiguranje potpore digitalizaciji, na primjer e, europskom sustavu upravljanja željeznicama u željezničkom sektoru, smanjenju ugljika, no, e, prometni projekti e, često imaju slabu financijsku potporu. To znači da ne, da ne mogu biti financirani samo iz EFSI-a e, ili financijskim instrumentima. Komisija je stoga predložila olakšavanje kombiniranja bespovratnih sredstava sa financijskim instrumentima, uključujući proizvode sa potporom EFSI-a, dakle transferom 1,1 milijardi e, raspoređenih sredstava iz cehovih financijskih instrumenata u CEF proračun e, besprivatnih sredstava za takvu kombinaciju. E, imamo projekte usklađene sa TNT politikom i e, tu se pomaže rješavati taj raskorak u financiranju E, dok EFSI instrument katalizira ulaganja i stvarenu sinergiju Isto se tako tu olakšava prijelaz e, e, e, iz modela koji je primarno javno financiran ili iz bespovratnih sredstava na model sa većim sudjelovanjem privatnog financiranja. Ta kombinacija sredstava treba ubrzati izvršenje projekta, proširiti oni koji čekaju na izvršenje i pomoći fokusirati projekt treba se osigurati e, geografska e, uravnoteženost i stoga se e, jako puno radi u komisiji EIB-u da taj čvorište bude proaktivno. No, sada ću se zaustaviti, poštovani zastupnici. Najveći izazov koji imamo u okviru EFSI-a je E, nedovoljno znanje. Ima puno država članica gdje ljudi koji su trebali poznavati EFC još ne znaju dovoljno o njemu. Ja putujem, e, promećem ga, ali treba mi vaša pomoć. Vi znate svoje vlasti, svoje e, investitore, privatni sektor i molim vas osvijestite ih o postojanju ovog instrumenta. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Prije što započnemo sa raspravom, želio bih pozdraviti jednu skupinu iz Savezne pokrajine Baden-Württemberg iz e, Ministarstva za promet. Dobrodošli u naš odbor. Obzirom da e, Povjerenika Tanjana uskoro mora otići, nećemo imati jako puno vremena. E, dati ćemo koordinatorima dvije minute. Vin e, van den Kamp će biti prvi. Hvala predsjedavajući, e, hvala povjereniku koji je došao posjetiti ovaj odbor za promet danas popodne moj e, kolega gospodin Piper e, e, sam će reći nekoliko komentara, ali koordinator i ja želim neke stvari reći. Prije svega što se tiče CEF-a, onaj koji da zahtjev za CEF, da je zahtjev i za EFSI. s pravom ste E, ukazali na 2,2 milijarde novca iz e, CEFA i e, koji su doveli do uspješnih EFSI ulaganja, ali to ne olakšava stvar jer moramo postići rezultate zajedno sa obzorom 2020. Mi kao odbor za promet moramo dati novce iz EFSI-a. Novac nije došao iz poljoprivrede ili iz kohezije, ne, novac je uzeti strana i to ostaje i dalje je to vrlo teška početna polazna točka. Postoji jedna odlična knjiga o uspješnoj priči o EFSI-u, ali ja zapravo želim da se zna da sam ja rekao ovo što sam rekao. Onda predsjedavajući kada govorimo o neprofitabilnoj infrastrukturi, jer imate model u kojem imate zajam, e, poslovanje, morate vratiti zajam, ali imate uobičajene primjere 100 km željezničke pruge e, koje nedostaju, ne, može ih se platiti iz EFSI-a, ali može, ih se subvencionirati. Ali ovdje želim shvatiti vašu pozornost na ovu kombinaciju, na ovaj blending koji može biti dobar instrument ali ne svugdje. Želite eh, da, eh, da eh, promet bude zelen, da ima više kapaciteta. Dakle, neke komponente moramo subvencionirati. A onda opet kombinacija između Eurostata i nacionalnih podataka. Imali smo jedan veliki projekt u Liježu u Belgiji za novu liniju metro, ali nismo mogli ga nastaviti zbog nacionalnog duga i povjereniče zašto je to tako ako grad uzme e, zajam, e, to se dodaje nacionalnom dugu, a svi znamo da je nacionalni dug u Belgiji, nacionalna zaduženost u Belgiji već dosta visoka, a onda 1,1 e, milijardi je jako puno, ali to nije dobro. A mislim, ako uzmete novac iz CEFA i EFSI-a i to kombinirate, onda je to taj blending, to kombiniranje ali ostajete u okviru iznosa od jedne milijarde. Dakle, ako gledamo EFS i zajedno, to je isto ta kombinacija, taj blending. I ukratko, predsjedniče, koja je država članica koja nedostaje? E, povjerenik je rekao da sudjeluje 27 država članica. Bilo bi zanimljivo znati koja onda ne sudjeluje. Ako je to Ujedinjena kraljevina, problem je riješen. No, ako nije, onda to bi bilo vrlo dobro pitanje za postaviti. Koja je to država? I naravno, e, trebamo e, se pitati što će značiti Brexit. Povjerenik naravno neće moći e, odgovoriti na to pitanje, no ako imamo EFSI projekt koji možemo imati u Španjolskoj, recimo Španjolskoj u Jednoj kraljevini. Možda nam i o tome možete nešto reći. Hvala lijepa. Sada Robert Zile. Hvala gospodine predsjedniče. Hvala gospodine potpredsjedniče na vašem izvješću. Čini mi se malo kao bajka ono što ste rekli. Potpuno razumijem za što ste sve nadložni kad radite kao povjerenik, vi to morate raditi, ali dozvolite mi da budem malo kritičan o tome kako EFSI funkcionira u sektoru promera. Dakle, tri stvari. Prvo, e, geografska distribucija Imamo nedavno izvješće iz Europske investicijske banke koje kaže jasno, ako te projekte gura privatni novac, onda ih gura na mjesta gdje se kratkoročno i srednjoročno može više zaraditi. To je razumljivo i zato se ide u zemlje gdje je veći BDP, više ljudi i gdje se u takvom prometnom projektu može e, povrat očekivati dosta brzo, a ne ide taj novac u periferna područja Europske unije e, koja su dosta nerazvijena kao istočna Europa od kuda ja zapravo dolazim. Drugo pitanje, mi smo e, stvorili sektore prometne politike E, to je jedan sustav koji postoji više godina. E, uveli smo i CEF, e, instrument povezivanja Europe. Dakle, imamo i takozvane projekte gdje ne možete očekivati visoki povrat. I zato imamo sektor, taj sektor željeznički ima drugačije političke ciljeve. A sada vidimo kako željeznica ide sve više i više uz ceste i druga područja gdje ponovo možete očekivati velike povrate. Dakle, e, mislim, mislite li da je potrebno pre vidjeti neka prebacivanja ne samo što se tiče e, da se e, ravnomjernije rasporedi zemljopisno nego između različitih oblika prometa i prijevoza. Što se tiče privatnog i javnog partnerstva, E, ja e, pretpostavljam da vi mislite da je Latvija u tim projektima, a ona je zapravo tek prije nekoliko tjedana to potpisala i EIB je tek prije nekoliko tjedana to odobrila. Ako analizirate e, dobar primjer Latvije, što se događa sa tri projekta. Tri je projekt kohezijskog fonda, drugi je urbana infrastruktura, a treći je povezan sa razvojem, dakle, E, to je sve skupa povezano i nitko zapravo je, u javnosti ne shvaća koji dio tog posla je povezan s kojim e, projekte. dakle, i treći projekt se odnosi na tramvaje E, e, e, i ovaj jedna tematska linija se već zove linija prema groblju. Evo, mislim da sve takve stvari nisu u prilog onoga što se događa. Što se tiče planiranja, to je ono jako važno iz motišta duga. Ako će lokalne vlasti Eh, očekivati da općinsko poduzeće 100% preuzima zajmove i od, i EIB-a i od komercijalnih banaka, a da se ne vodi računa koliko je ukupan teret, mislim da se stvara zapravo netransparentni sustav i da neće dovesti do uspjeha EFSI-a. Hvala lijepo, zastupnica Majsner i ja želim zahvaliti povjereniku na tome što je nas je došao posjetiti ovdje i na izvaganju. Naravno da snažno branite EFSI, ali vidite da mi u odboru za promet e, i sve prilično e, dosta, toga dobro razumijemo, nama treba novac, postoji, e, postoje infrastrukturni projekti na području prometa koji ne funkcioniraju baš dobro, nisu toliko uspješni i nisu održivi da bi dovoljno, da, se dovoljno održivi da bi privukli privatne investitore. E, pomoću obveznice su pokušali povećati broj projekata, no nešto slično se pomoću privatnih investitora radi u cestovnom prometu i spomenuli ste i investitore u Aziji koji imaju određene portale. Da li već postoje neka obećanja vezana za održive projekte na području prometa? To je moje prvo pitanje. A drugo pitanje, mi želimo, rekli ste da mi trebamo vama pomoći, mi ćemo to vrlo rado učiniti. Mi ćemo lobirati da se podnose zahtjevi za odgovarajuće projekte na lokalnoj razini. Postoje li tu neke predođbe? Znam, na primjer, da u Njemačkoj E, imamo premalo zahtjeva za e, projektima unutar e, prometa na unutarnjim plovnim putevima, na cestama je, je situacija drugačija, ali željeznički promet i unutarnja plovidba zaostaju. Što bismo mi trebali učiniti u našim regijama da to e, poboljšamo. Govorila sam čak jednu minutu kraće, pa ću pokloniti sljedećem govorniku. Maja kilinen Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala potpredsjedniče Katajnen. Hvala vam što ste mi dali riječ. Mi smo u Europi suočeni sa mnogim zahtjevima izazovima i sektor prometa bi trebao biti usklađen sa klimatskim sporazumom iz Pariza, nula emisija, e, promet je vrlo važan cilj, no moramo pronaći odgovarajuća sredstva, bi kada se radi o cestovnom prijevozu. No, drago mi je da je komisija sve to uzela u obzir, no mnogo posla još pred nama. Moramo uzeti u obzir da do sada projekti u fondu EFSI samo 6% projekata se odnosi na taj sektor. Stoga moje pitanje za povrednika Katajnena je li moguće usmjeriti korištenje e, sredstava iz EFSI-a prema e, projektima koji će povećati smanjenje emisija kako bismo mogli brže ispuniti ciljeve iz Pariškog sporazuma time što bismo odredili jasne uvjete vezane uz dekarbonizaciju u tim projektima. Ja se osobno nadam da bi fokus bio na obnovi starih vozila i ažuriranju infrastrukture i projektima koji će povećati potrebu za mobilnošću. Nažalost, to do sada nije bio slučaj. Hvala. Kalima Deli. Dobar dan, gospodine Katajnen. Europska investicijska banka je dugo imala pristup koji je odgovarao nama iz skupine zelenih, a naročito što se tiče zračnih luka, jer nisu htjele financirati njihovo povećanje, povećanje njihovog broja, ali u zadnje vrijeme oni to mijenjaju. Primjerice, zračne luke u Oslu ili Kopenhagenu. Osim toga, radi se tu i o regijama koje nisu baš najsiromašnije u Europskoj uniji. Podsjećam vas da je Europska unija odgovorna za 10% općenito emisija i 18% emisija u sektoru zakroplovstva. U svjetlu onoga što se u KAU odlučilo nedavno u Montrealu, zapravo pokazuje da je sve ovo zapravo nekompatibilno sa zaključcima sastanka e, u Parizu i dakle e, COP21. E, moje pitanje je kako će nam to omogućiti da, do, da smanjimo one emisije i ostvarimo ciljeve koje smo si zadali za 2030. godinu. To je bilo prvo pitanje. A drugo pitanje, među E, projektima EPSI-a koji su izabrani. Od osam izabranih projekata od strane e, Europske investicijske banke Tri su za autoceste u Italiji, Slovačkoj i Francuskoj. Jednostavno mislim da Europska investicijska banka se ne pridržava pravila prioritet nisu autoceste, dakle nije cestovni promet, već to je inteligentan, treba način i treba ulagati u um, različite vrstu održave mobilnosti i novim tehnologijama. Dakle, treba danas ulagati u vječni e, e, promet, u e, multimodalni promet. Moje pitanje je, e, izabrani projekti trebali su biti održivi projekti. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Hoće li komisija pozvati na red Europsku investicijsku banku kako bi se konačno birali projekti u skladu s mandatom koji smo dali Europskoj investicijskoj banci? Hvala. Od sada vrijeme izlaganja jedna minuta. Markus Pipe prvi. Hvala, ali bit ću kratak. Imam još pola minute više. Hvala. Uviđamo da mnogi projekti su sada već u tijeku, da postoji transparentnost no ipak u državama članicama postoje razlike u prihvaćenosti ovih novih instrumenata. U nekim državama članicama je ta prihvaćenost niska, oni tvrde da im ne trebaju, da im ne treba EFSI, da pronalaze druge investitore, neki puta i državni proračun, ili e, ulagače koji su povoljniji od EFSI-a. E, u e, siromašnim regijama Europe to tako i mora biti, to smo to primili na znanje. E, što se tiče e, drugog razdoblja EFSI-a, novac je uzet iz CEF-a za e, unutarnje vodene putove i za željeznički promet. Nije se mnogo toga dogodilo, no nakon toga je komisija sve to rasporedila. Naš zahtjev je sada koji proizlazi iz te situacije da u drugom razdoblju EFSI-a iz CEF-a se ništa ne uzima. Mi želimo, da CEF, instrument za povezivanje Europe, i dalje ostane snažan i predlažem da se ustroji jedna proračunska linija izvan CEF-a koja bi se bavila financiranjem EFSI-a. Ali nemojte iz e, riječnog prometa i željezničkog prometa uzimati sredstva za financiranje. Hvala, Marija Grabini. Hvala gospodine predsjedniče i hvala povjereniče što ste došli. I mi ne bismo željeli biti pod ovim vremenskim pritiskom jer neću moći u ovako kratkom vremenu reći sve što želim. Vratit ću se na vašu prezentaciju. Vi ste vrlo uvjerljivi. Svaki puta kad dođete na plenarnu sjednicu nas uvjerite. No kada izađemo u naše izborne jedinice na teren, vidimo da su stvari drugačije. Ja prihvaćam vaš savjet, otišla sam u svoju izbornu jedinicu, razgovarala sam tamo sa ljudima kako bi se na najbolji mogući način mogao iskoristiti EFSI, no stvari su vrlo komplicirane. Nedavno sam sudjelovala u, na jednoj prekograničnoj regionalnoj konferenciji. Gospodin Kramer je bio tamo također i članovi lokalne uprave, gradonačelnici e, gradova iz e, planinskih regija u kojima imaju mnoge probleme vezane uz infrastrukturu i spominjali su sve ove prepreke koje ste vi spominjali. Recite nam vezano uz zemljopisnu raspodjelu ima mnogo siromašnih regija kojima se treba pomoći da se razviju. Ako ne usmjerimo nova tamo, kako ćemo im pomoći? Želimo imati jasan skup kriterija, e, neovisno o e, načelu first come, first served, e, ja mogu vam navesti primjere projekata koji su bili financirani, nisu imali nikakav učinak. Konferencija o Temišvaru bio je na njoj stručak iz Bugarske koji je govorio o problemima vezanim uz Dunav i zastarjelu flotu, plovila i njima je vrlo teško ukloniti ta stara plovila iz, sa unutarnjih vodenih puteva, da li bismo sredstva iz ovih projekata mogli primijeniti u tu svrhu? E, Dominik McKenz. Dominik hvala. E, evo, pokušat ću brzo. Čuli smo ovdje jedan prijelazni, prijelazna bilanca i e, vidimo da za promet odlazi 30% fc a a e, i tu za FC1 bi trebalo 75 milijardi predstavljati za promet, od, e, što zapravo kada dalje sve to zbrojimo, vidimo da zapravo promet neće dobiti baš previše sredstava jer se do sada mobilizirao svega jedna milijarda. Ono što je uzeto za instrument za pozivanje Europe u svrhu EFSI-a nećemo našli u EFSI-u 1. I e, e, da što se tiče miješanja i kombiniranja financijskih instrumenta EFSI-a i subvencije, mislim da se tu slažemo, jako je dobro postupiti na taj način. Treba se uspostaviti struktura koordiniranja u komisiji i e, ne bi to trebala biti dva različita e, puta koji se odvajaju od puta Europske investicijske banke. Zanimljivo je svim projektima u pripremi koje ste govorili, ali često e, projekti jednostavno e, budu mrtvi ako ih se u e, fazi Europske investicijske banke ne preuzme, a trebalo bi ih zapravo oživjeti, jednostavno reanimirati. E, svi se boje Bazela 3. Čini se da Amerikanci žele krenuti u krivom smjeru. Ako mi dopustite jedna sugestija o solventnosti država članica i e, javni dug kako se ne bi e, prekoračili pragovi iz pakta o stabilnosti. I mislim da kod takvih vrsta ulaganja da bi se da e, dug treba izračunavati vezano za amortizaciju, a ne za plaćanje računa. Tada bi se e, amortizacija trebala računati za rok od 20-30 godina, a ne za na rok od dvije godine, ako će neki projekti trajati E, i biti korisnično 20 godina. Što se FCA 2 tiče, i ja, baš kao i kolege Pučani, mislim da e, se ne treba sredstva izvlačiti iz instrumenta za pozivanje Europe, već se taj sredstva treba još više uložiti. Hvala lijepa, Elizabeth Inisbruk. Hvala na informacijama koje ste nam dali. Htio bih vam postaviti sljedeće pitanje. E, investicijski paket, kao što ste dobro e, rekli, treba ga reklamirati. To je u Grčkoj napravljeno. Govorili ste i o portalu i o tome koliko se za taj portal zna. E, međutim, htio bih još nešto dodati, a to je da platforma pozitivne energije koja e, je dio upravo uspjeha politike ulaganja i e, koja se oslanja na to da će se ulagati u projekte energetske učinkovitosti. Barem kada se radi o 11 sektora i kada se radi o sudjelovanju javnog i privatnog sektora. Htjela bih vas pitati, može li Grčka također koristiti tu platformu kako bi dobro iskoristila prilike investicijskog plana s područja prometa i turizma koji su za moju zemlju najvažniji strateški sektori, a naročito u sadašnjoj gospodarskoj situaciji. Hvala, bila sam iznenađena, nisam bila sigurna hoću li dobiti e, tri minute ili ne. Dakle, gospodine Katajnen, hvala vam što ste došli. Mi smo bili u kontaktu sa svim regionalnim vlastima i ne znamo koliko informacija imamo, ali barem imamo djelomično informacije. Vi ste, nam, vi ste nas mnogo toga naučili o EFSI-u i o drugoj verziji EFSI-a. U EFSI-u 1 25% je preuzeto iz ukupnog iznosa CEF-a, no ukupno se odnosilo na promet manje od 8%, a na energetiku 25% i sve je to ono ono što je bilo namijenjeno prometu izgleda je otišlo u telekomunikacije ili infrastrukturu, a što se tiče FC2 nećemo dopustiti da se dogodi ista stvar, jer ćemo imati potpuno iste postotke i treba će nam novi pristup. Spominjali ste razinu jamstava, ako bismo to smanjili još za 2 ili 3 posto, E, život bi nam bio olakšan i novac smo mogli bolje iskoristiti. Drugo, ako sve zadržimo u CEF-u, instrumentu za povezivanje Europe, onda bismo to možda mogli kombinirati u suradnji sa Europskom investicijskom bankom, jer iz CEF-a kada se nešto uzima ne znamo kamo ide, u svakom slučaju ne u promet. I to je postalo zlatno pravilo i čini se da e, je, je to tako kako je. E, autoceste jesu glavno sredstvo prometa, no održavanje autoceste nešto što je e, što bi trebalo ostati u EFSI, ili je to jako, jako po, potrebno. E, se Sanader, rekao sam na početku, samo koordinatori će dobiti tri minute, a svi drugi od sada jednu minutu. Andreja Li. Deli. Zapravo želim vam zahvaliti na tome što ste došli. Dvije ili tri stvari. Kada sam posljednji put E, pogledao stranicu Europske investicijske banke, pronašao sam oko 189 projekata, što je impresivno, iako ste vi rekli da je od tih projekata samo 16 uključeno u promet, to je prilično malo. Također, broj mojih kolega je spomenuo e, zemljopisnu nerazmjernost. Pronašao sam tri projekta koja su e, iz takvih regija i samo jedan se odnosi na promet. Imam jedan komentar. Spomenuli ste strane ulagače i koliko znam, ti strani investitori se ne uključuju izravno u E, projekte, već u platformu za projekte. I što će se dogoditi ako azijski ulagači žele uložiti u neke od tih projekata ili e, neku od tih platformi ili imamo već e, kineze, bilo bi zanimljivo čuti nešto više o tome. Hvala, drug Lun. Hvala lijepa, hvala vam povjereniče. Ono što sam ja htjela postaviti je upravo pitanje koje je sada bilo postavljeno i financijskim investicijama i e, privatnom financiranju EFSI-a na koji način su se promijenile tendencije u financiranju e, jučerašnji predsjednički izbori u e, SAD-u e, i općenito kakve su situacije na azijskom, europskom tržištu u Europi poslije Brexitra i tako dalje. Možda biste nam mogli nešto reći o vašim iskustvima na tom planu. Hvala Klaudija Montenedo. Puno hvala. Želim zahvaliti povjereniku što je došao na naš sastanak. Vrlo kratko, ovo je sastanak odbora za promet koji je istovremeno odbor za turizam. I e, turizam je također vrlo važna grana za gospodarstva naših zemalja, ali i cijele Europe. Zanima me, znate li vi više o projektima na području turizma. Da li ih je bilo, da ih se financiralo e, putem EFSI-a? E, kako bismo mi mogli bolje raditi s državama članicama? Ja sam iz Portugala, organiziram platformu za mala i srednja poduzeća vezanu za sektor turizma. I e, mala i srednja poduzeća zaista žele saznati kako u okviru tog programa mogu doći do sredstava za financiranje. Kako bismo mogli zajedno raditi da e, na tome da mala i srednja poduzeća budu imala pristup tog fondu u budućnosti. To je važno. Zastupnica Milbao. Hvala, eto imam e, pitanje. E, sasvim sigurno upoznati se s projektom Avangarde. Jučer smo u Europskom parlamentu održali sastanak na tu temu. Radi se o projektu koji ima problem. Naime, različite su regije već dugo vremena surađivale. Postoje pilot projekti o e, inovacijama tehnoloških projekata i to u njihovoj četvrtoj e, inačici. Ali e, kada Mm, mm, žele realizirati projekte, kaže im se da je Junckerov uh, fond nije onaj kojem se treba obratiti kao niti drugi fondovi. A s druge strane pak njihovi su projekti jako u skladu s ovim što nam je upravo povjerenik rekao. Hoće li komisija dati neku vrstu fleksibilnosti u okviru Junkerova plana ili nekog drugog projekta kako bi e, pridonjela e, razvoju u tim regijama e, da one to naprave u sveučilišnim centrima koji najviše rade na izradi tih projekata. Moram reći da ako mislite da Europska komisija neće ništa napraviti da im pomogne, da će u tom slučaju, morate znati, e, svi njihovi projekti propasti. A na sveučilištima i tvrtkama koji su slušali komisiju, investirali napore e, u, e, u sve te projekte, da oni to više neće htjeti napraviti u budućnosti. Dugo smo razgovarali o tome. Imamo odlične projekte. Iako kažete dobili smo toliko toliko novca, ali što se događa sa projektom ako je novac uložen u pogrešne stvari. Mi želimo blažiti klimatske promjene, želimo objediniti Europu i želimo otvoriti nova radna mjesta. Sve to se mora uzeti u obzir kod projekata. Naveć ću vam jedan primjer. E, u Briselu imamo 800 e, metara udaljenost e, i kada bismo e, imali tu prugu za jedan sat biste se moglo doći iz Brisela do Valencijane. E, kako ćemo natjerati ulagače da e, e, tamo E, se ulaže novac. Na nekim drugim dionicama bismo mogli uštedjeti dva sata vožnje. E, za pet ili deset godina se e, može sve to učiniti rentabilnom. I također, ako bismo izgradili most za 100 milijuna, dva sata vremena bismo uštedjeli i mogli bismo sve prebaciti na željeznički prijevoz, a sada se mora voziti cestama. Iz ekoloških razloga bi to bilo dugoročno jako, jako dobro. I moje posljednje pitanje je, e, možemo li dobiti popis odobrenih projekata i planiranih projekata i razloga zašto su izabrani određeni projekti, a drugi projekti nisu? Znam da nemate baš mnogo vremena, ali evo sada imate riječ, izvolite. Hvala vam. E, ja zaista imam svega pet minuta jer putujem u Indiju i zato ću pokušati odgovoriti jako sažeto. Sve projekte koje su potpisani možete naći na web stranicama Europske investicijske banke. Te su stranice sasvim e, ažurirane. A iz kojih razloga su izabrani, pita predsjedavajući? E FC 2.4 u okviru tog programa E, postoje uvijek obrazloženje zašto je projekt izabran. To je novina koju smo unijeli jer mislim da je dobro da svi vide e, kako EFC ima dodanu vrijednost u odnosu na uobičajeno poslovanje Europske investicijske banke. Što se tiče daljnjih e, kresanja u odnosu na instrument za povezivanje Europe, radi se o sredstvima s kojima se tako postupilo zbog kombiniranja s efc i 1,1 milijarda i onda se to kombinira s FCM kako bi se na taj način stvorilo poluga kojim se mogu financirati projekti koji se iz samog EFSI-a ne bi mogli financirati. Zapravo radi se o sasvim novom proizvodu i to je vrlo dobro. Što se tiče EFSI broj 2 e, mislimo da e, određen postotak financiranja treba ići za ostvarivanje ciljeva iz sporazuma COPA 21, e, dakle za energente, štednju energije i tako dalje. Drugo što se tiče geografske raspodjele, E, pa to jest veliki izazov. E, teško je. E, teško je progurati te projekte jer su države i vlade često stvarno u situaciji da jako okljevaju. Mm, to je zaista nevjerojatno. Postoje i razlike u kulturama a e, što se tiče privatnog sektora, primjerice u Bugarskoj, već su tri banke potpisale financiranje malih i srednjih poduzeća protiv efsi što će se jako povećati e, financiranje malih i srednjih poduzeća na taj način. Bio sam upravo u Rumunjskoj i tamo su nam rekli ne, mi takvih potreba nemamo, rekli su nam to u bankama. U Rumunjskoj mala i srednja poduzeća ne mogu dobiti sredstva zato što banke kažu potražnje nema, mi nismo zainteresirani. Ja to jednostavno ne razumijem. Možda tu postoji logika, ali ja tu logiku ne mogu shvatiti. U nekim zemljama e, centralna vlada kaže e, kako vi to postavljate. Ne, ovako kako ste vi to objasnili, onda mi za to nismo zainteresirani. Ja inače više volim se susreti s regionalnim e, vođama, dužnosnicima, uključujući i e, gradonačelnicima, jer oni su često puno dinamičniji i otvoreniji nego li oni koji su u državnim strukturama izvrsni partneri za suradnju su gradonačelnici. Oni e, su iako međunarodno orijentirani ponekada i žele istražiti sve mogućnosti. I kada govorite njima o mogućnostima da kombinirate strukturne fondove, e, sredstva e, iz instrumenta za povezivanje Europe i druga sredstva, tu gradonačelnici i regionalni čelnici su puno više zainteresirani od državnih čelnika. Zato sam već jako puno puta rekao da nam je potrebna vaša potpora da prenesemo poruku ne samo u državne strukture, već i e, poslovnim ljudima. Moramo im dati više informacije, moramo e, svima pokazati što su neke druge zemlje već iskoristile. Htio bih se vratiti na pitanje Grče i razmišljeno o platformama. Zaista bih vas htio postaći e, da e, pogledate jedan energetski projekt u Pariškoj regiji. Radi se o tvrtke za javno-privatno partnerstvo koja zajedno E, radi na 40 tisuća stanova koje preuređuje i renoviraju ih tako da bi se uštedila energija. Svako domaćinstvo na taj način će uštedjeti 80 eura mjesečno e, za energiju, a radi se, ponavljamo, 40 tisuća stanova. I oni imaju tehnički pristup toj platformi. Dakle, kad taj bi se isti model mogao koristiti u E, Portugalu e, gdje e, postoji veliki turistički sektor. U Portugalu bi to bilo dobro jer bankovni sektor ne može financirati. Prema tome kada je postojale platforme za mala i srednja poduzeća, to bi bilo jako dobro. Tu bi EFSI mogao dati dugoročne zajmove, sredstva E, mogućnost korištenja e, određenih sredstava iz državnih izvora i možda iz privatnih izvora. Na taj način mala i srednja poduzeća zaobišli bi problem koji predstavljaju banke i doći za sredstava za ulaganje. Ali recimo u Grčkoj ministar odgovoran za strukturne fondove e, jako dobro poznaje situaciju E, moj je kolega sedam puta bio u Ateni i e, nadam se da će to dati rezultate. Međutim, općenito govoreći moram reći da ponekada imamo e, poteškoće zato što nam vlade kaže da se nisu zainteresirani za privatna ulaganja, već za javna ulaganja, jer na taj način mogu biračima pokazati što su učinili. Ne možete jednostavno vjerovati što sve ne čujemo. I zato moramo zaobići te probleme. Naime, vi ste ti koji poznajete vaše izborne jedinice, vi poznajete vašu lokalnu sredinu, vi poznajete e, dužnosnike tamo, vi znate kakve su tvrtke u tim sredinama. Moramo jednostavno o tome govoriti. A ako želite, bilo bi dobro da se organizira neko događanje za <clears throat> male srednje poduzeće iz sektora turizma ili za regionalne čelnike. I možete pozvati e, ljude koje želite, možete pozvati ljude iz Europske investicijske banke koji bi vam tamo mogli objasniti, koji bi tamo mogli objasniti sve što su učinili u okviru EFSI-a. Molim vas jednostavno organizirate različita događanja i informirate o EFSI-u. A zatim nešto o održivim projektima. EFSI e, 210 je e, projekt gdje sam spomenuo da će se dio sredstava izvojiti za borbu protiv klimatskih promjena. A promet s niskim e, emisijama ugljika je tu stvarno prioritetan. E, postaje za ponovno punjenje, za punje baterija je nešto što je problematično zato što tehnologija tu nije sasvim dobra. One traju svega nekoliko godina, a povrat ulaganja nije dovoljno zanimljiv kako bi tvrtke ulagali. Tu bi FC mogao se pokazati interesantnim. I e, mi e, želimo promicati način prometna sredstva koja bi bila takve vrste, tu bi dakle EFSI mogao pomoći. A isto tako i sektor biogoriva bi tu mogao biti na dobiti. Susrao sam se nadalje s različitim gradonačelnicima i to bi se uz EFSI E, moglo promisliti rješenja za pametne gradove. Nekoliko europskih gradova bi moglo zajedno naručiti električne autobuse, a ne da e, Bratislava naruči 50 autobusa kada bi pet drugih e, kada bi se ujedinili s pet različitih drugih gradova i naručili 5000 autobusa, tu bi se cijena električnih autobusa znatno smanjila. Dakle, samo nas kontaktirajte, mogu vam dati sve moguće dodatne informacije. Ali koristite i ljude koji su na terenu. Jako je važno da regionalni čelnici shvate da se i oni mogu obratiti Europskoj komisiji i koristiti naša stručna znanja. I za kraj, EFSI 2.0 e, je e, projekt u kojem želimo reći da e, ne želimo da se iz EFSI-a financiraju autoceste u zemljama koje su već jako razvijene. To je moguće samo u slučaju kohezijskih projekata jer financirati više autocesta iz EFSI-a u Njemačkoj stvarno nema puno smisla. Ako autoceste nisu profitabilne u Njemačkoj, pa gdje su onda profitabilne? Dakle, jedino takvi projekti se mogu napraviti ako je to spona između e, kohezijskih politika i drugih zemalja. Ove nove autoceste u starim državama članicama ili u jako razvijenim e, zemljama članicama, to nije nešto za što se zalažemo. Međunarodni investitori sve više se zanimaju za Europu. Informacije kojima ja raspolažem su da u Europi sada aktiva zapravo e, je dosta jeftina i očekuje se da će cijene kako nekretnina, tako tvrtki e, narasti, a cijene dionica su tako sada niske, očekuje se da će narasti. A Europa se smatra privlačnom e, destinacijom za e, ulaganja. Kinezi su primjerice uložili više nego ikada ranije. To je zanimljiv podatak. E, normalna ulaganja u normalne sektore, pa zašto ne? E, toplo ćemo pozdraviti da Kinesi ulože novac e, u svrhu razvoja Europe. Moramo naravno uzeti u obzir neke činjenice, neka pitanja, ali mm, kao što znate neizvjesnost je uvijek nešto što je loše za ulaganja. Rezultati američkih izbora koje smo jutros čuli e, su nešto e, što unosi neizvjesnost. Nadamo se da neće neizvjesnost dugo trajati i da neće rezultati biti e, dramatični. I još za kraj donesena je sporazum sa mnogim bankama, nacionalnim, regionalnim bankama, kojim će se financirati 280 malih 280 tisuća malih i srednjih poduzeća u Europi. To je dakle rezultat e, sporazuma koji su sklopili EFSI i banke u Europi. To je rezultat prve godine EFSI-a. Međutim, problem je što te banke na kraju ne kažu da su novac dobile iz Europske unije. Mi zaista postičemo banke da kažu da su ta sredstva dobile iz e, europskih fondova, jer bilo bi pošteno da kažu to poduzetnicima. Hvala lijepa. Hvala lijepa potpredsjedniče. Želimo vam sretan let u Indiju i mnogo uspjeha tamo. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, logistika u EU i multimodalni promet u novim koridorima mreže TNT. To je e, samo inicijativno mišljenje e, odbora TRAN i izvjestiteljica Inesa Jala Zender odmah ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa e, predsjedniče. Prije svega želim početi tako što ću e, zaista zahvaliti kolegama na svim, svom trudu koji su uložili u podnošenju amandmana kako bi nadopunili tekst. Radimo na ovim područjima i radimo na kompromisima. Nadamo se da ćemo time unaprijediti i poboljšati prvotni prijedlog. Želim reći da ćemo na sastanku koji ćemo držati sa izvjestiteljima u sjeni pokušati e, doći do nekih rezultata u vezi s tim kompromisima i da ćemo vam reći e, te rezultate, ali ja ću u osnovi pokušati zadržati isti pristup i pobrinuti se da imamo istu razinu vidljivosti za teret. To je jedan od problema koji imamo na europskoj razini, to je u području tereta. Želimo se pobrinuti da će možda postojati potreba za posebnog koordinatora za ovaj logistički dio za teret. Možda, možda, možda to neće biti izvedivo. Možda bi komisija mogla imati problema. No neki su ljudi predložili da imamo jednog jedinog koordinatora koji e, djeluje horizontalno. E, onda još jedna važna tema je to što se moramo pobrinuti da nacionalni programi, programi e, vode računa i o europskim programima, ali istovremeno, a možda je to preradikalno, možda niste spremni će tako daleko, istovremeno e, da postoji mogućnost čak i sankcija ili korištenja europskog semestra da se zapravo e, osigura da u slučaju e, kad nacionalni planovi nisu u skladu s onim kako se odlučilo na vijeću u Briselu, da tada u najmanju ruku mora postojati nekakva vrsta sankcije uviđam, istina je e, da kada se radi o multimodalnom dijelu, e, tu, tu smo uključili i temu zračnih luka, no svakako sve što ima veze sa mrežama je u redu. bio je tu i određeni otpor e, jednom nizu amandmana o kapilarnosti Naime, kad se radi o prijevozu e, e, tereta, robe, onda trebamo transeuropske mreže koje će slijediti višegodišnji program, no to je teško jer uvijek nam nedostaje novca u tim programima, no godišnjim programima možda trebaju postojati nekakvi konkretni pozivi za podnošenje prijedloga za multimodalnu logistiku Eh, a to bi možda moglo proizaći iz dodataka eh, Aleksa Cefa ili iz eh, nacionalnih planova koji su dio sveopće mreže. Shvaćam izređene zadrške, no na cf 2 radi se dvije različite razine. No ja predlažem da barem jedna od tih razina omogući konkretni poziv na podnošenje prijedloga gdje će se voditi računa o sve većoj razini tereta koje imamo u EU i čini se da to e, želimo uključiti u TNT koridore. A onda tu su i neki amandmani koji su podneseni, a e, e, odnose se na multimodalne načine urbanu stranu logistike i to moramo uzeti u obzir moramo ih pojačati moramo se u budućnosti e, e, e, osigurati E, dva, svakako 2017. možda predano, ali svakako 2018. No možda treba e, e, postojati jedan konkretni poziv kako bismo, ili natječaj jedan konkretan gdje bismo se mogli osigurati da imamo takve prijedloge. Jer taj scenarij u kojem se multimodalni odnosi skidaju, propadaju u mnogo slučajeva postoji onda imamo e, mjere i više puta sam vidjela kako neki ljudi imaju zadrške tu i probleme s tim. No, još uvijek mislim da sve dok se ne postigne ravnoteža između mogućnosti bitnog poboljšanja e, u e, kontinuitetu mreža, da prekidanje ovog statusa quo Eh, ovih velikih poduzeća. Eh, ja imam, ja imam tu neke svoje zadrške, ali samo hoću reći da pokušavam što je više moguće voditi računa o većini amandmana koji su podneseni, a osobito o idejama koje su u njihovoj pozadini. Pokušavam ih ugraditi u kompromisni amandman koji, koji ćete, nadam se, dobiti sljedeći tjedan. Hvala lijepa. Zastupnica Šmit. Hvala. Da, hvala. Hvala, čudila sam jer mislim, mislim da 210 amandmana kod jednog ovako nespornog izvješća koje je samo inicijativno je malo previše, no postoje određena prijeporna pitanja. E, primjer je amandman vezan uz CO2. mi nismo protiv smanjenja emisija štetnih tvari, no mislimo da amandman ide u, je jednostavno preekstreman i zato ga se treba riješiti e, putem kompromisa kako bismo ga svi mogli prihvatiti. Ljudi koji se brinu o zaštiti okoliša i ljudi koji e, jednostavno se brinu za potrebe ljudi u svakodnevnom životu. pristup da upravo prekogranični projekti, na njima se treba inzistirati e, na razini EU-a. Taj pristup mi se jako sviđa. Potrebno je uzeti u obzir poticane instrumente koje, koje promiče komisija, ali isto tako moramo izvršiti politički pritisak na naše ministre prometa u našim zemljama E, jer projekti koji se tiču infrastrukture bi trebali postati više vidljivi. Nekim držav članicama se neće dopasti e, te, te prekogranične mreže, jer će neke države biti zaobiđene. Što se tiče e, intermodalnog prijevoza i logistike. Na sastanku su izvjestitelji u sjeni se o tome mnogo razgovaralo. E, statistički podaci, kako možemo najbolje iskoristiti polugu, o tome moramo još dugo, dugo razgovarati. I ono što mi se također dopalo je da su svi klubovi uključili amandmane na bespilotne letjelice. Nama je to iznimno važno i uvjerena sam da ćemo doći do e, kompromisa koje prihvatljaju svim političkim klubovima. Izuzeća od kriterija stabilnosti, e, ulaganje u infrastrukturu, s tim nisam baš najsretnija. Nisam sigurna da će automatski doći do bolje infrastrukture. E, Dakle, možda će tu ćemo moći ostvariti konsenzus ili ne. I veseli me da je za razliku od mnogih drugih izvješća e, ovdje smo se udaljili od puke politike i sve kolegice i kolege su se osredotočili isključivo na temu izvješća. Hvala. E, Izaslanica Bilbao. Hvala lijepa predsjedniče, hvala lijepa e, izvjestiteljci Ines jer 200 e, e, amandmana koje treba rješavati uz sav rad na izvješću na vlastitu inicijativu, pokušati postoći sporazum o svemu tome. Ima zaista puno posla, hvala joj na tome. Želim se usmjeriti na 14 amandmana koje smo mi podnijeli. A, oni u osnovi pokrivaju dva područja. Prvo, kako stvariti napredak u tom sektoru, e, o e, digitalnom dva, osnaživanje tih novih tehnologija i primjene u inovacije. Mi mislimo da, to, da je to od temeljne važnosti ako želimo poboljšati situaciju ljudi u prometnom sektoru i učinkovito samog prevoza i prije svega želimo ostvariti napredak e, u smislu smanjenja e, CO2 i to je doprinos e, zaštiti okoliša. Drugo, u našim amandmanima se radi o dosljednosti. 2030. imali smo reviziju svih prioritetnih europskih projekta. Što mogu reći nakon tri godine? Nismo jak veliki optimisti jer države članice manje više rade što žele, nemamo nikakav alat, E, e, od 2013. godine kao dio revizije nemamo nijedan alat koji bi obvezivao države članice da rade ono što su se obvezale. Nije bilo nikakvih sankcija, a opet e, neki od tih projekata e, e, idu sve do, od 1994. godine. I, dakle, to su ta dva područja koja smo obuhvatili u našim amandmanima. Kao što je rekla izvjestiteljica, moramo E, moramo ostvariti napredak, zatražiti dosljednost nacionalnih planova sa europskim. Jutro smo vidjeli da je nedostatak razvoja u e, željezničkom sektoru zapravo znači da većina internog prometa u Europi za turizam e, zapravo da većina turista putuje zrakom, a to puno više zagađuje. To je još jedan razlog zašto se moramo pobrinuti za dosljednost, i Ines, uvjeravam te da ćemo surađivati, nadam se da ćemo uspjeti postići sporazume tako da to bude konsenzualno izvješće i da će biti i praktično i učinkovito. Hvala, hvala lijepa Mija Kilen. Hvala gospodine predsjedavajući, hvala izvjestiteljici na ovom nacrtu. Podnijela sam nekoliko amandmana, najbitniji se odnosi na financiranje Europske unije u situaciji post COP21. Mislim da je apsolutno nužno da u budućnosti razmislimo o kriterijama za e, korištenje sredstava na jedan potpuno novi način. Ciljevi dekarbonizacije moraju biti e, prvi prioritet jednostavno ne možemo e, usmjeravati javni novac e, na projekte koji ubrzavaju klimatske promjene. To sve e, treba uzeti u obzir u svim politikama TNT koridora. Nažalost, još uvijek vidimo ovdje u Europi da se novac zapravo trosi na nešto ne troši na ono što bi moglo poboljšati život budućih generacija, i njihove živote budući da se ne radi o interesima ove generacije, čini se da je onda politički nemoguće raditi na dobro buduće generacije, jako mi je žao. Nadam se da ćemo moći biti hrabri, djelovati hrabro i pomoći budućim e, generacijama, ne uvijek misliti samo na sebe. Hvala. Hvala lijepo. E, zastupnica Karima Deli. Puno hvala. Hvala i našoj izvjestiteljici gospođe Jali Sender. Kad sam proučavala izvješće, postavili smo si dva pitanja. Prvo, što je to dugotrajna logistika, održiva logistika, a drugo, kako je to zaista učinkovita intermodalna politika? Održiva logistika je ona koja zapravo najmanje koristi ugljik tamo gdje se sve čini što se može da se ide na e, intermodalno prebacivanje sa cestovnog prometa na željeznički riječnik. A za sada smo jako, jako daleko od toga. Ja sam organizirala u parlamentu u Strasburu u Rujnu u partnerstvu e, sa odborom za okoliš gdje smo, e, su se vidjela dva kamiona na toj slici. Dakle, kamion, e, moderni kamion i kamion od prije 20 godina. U čemu je razlika između ta dva modela? Razlika je u energetskoj učinkovitosti koja je predstavljala 3%. Što to zapravo znači? Da u osnovi nije uopće došlo do napretka kada se radi o emisijama ugljičnog dioksida. U drugim sektorima napredovalo se e, u tehnološkom razvoju, a u sektoru prometa jednostavno nije došlo do napretka. Osobno smatram da u ovom izvješću treba unijeti, dakle izvješću treba unijeti i jedna europska norma za kamione i njihovu energetsku učinkovitost. I treba imati europske politike u tom smislu. Uložili smo amandmane. E, zaista je krajnje vrijeme da Europa sada ima nove programe za logistiku, naročito za gradove. Što znači da bismo od sada trebali uključivati e, inovativna rješenja kao što je cargo pooling, i trebamo izbjegavati da baš sve e, prevozimo i na taj način smanjimo utjecaj na okoliš. Isto tako trebamo bolje povezivati željeznicom velika industrijska središta, velika industrijska postrojenja. Ja zaista mislim da trebamo izraditi vrlo jasan plan o logistici u protivnom, bojim se da nećemo napredovati sljedećih godina. Hvala lijepa. Zastupnik Tošenovski, Evžen. Prije svega, moram se ispričati što sam zakasnio, no moram se biti u odboru i tre i tamo sam se također morao javiti za riječ. Želio bih zahvaliti izvjestiteljici. Ovo izvješće je vrlo važno. Logistika i intermodalni prijevoz tereta je vrlo bitna tema za europsko gospodarstvo i moramo ju staviti u sam prvi plan. I sa gledišta unutarnjeg tržišta je ta tema vrlo bitna. E, bitno je razvijati nacionalnu infrastrukturu i povezati je sa transeuropskim mrežama. Radi se o subsidijarnosti koju pritom također moramo poštovati. Uz to su vezani određeni problemi. Drago mi je da u izvješću spominjemo program Galileo. Potencijal tog programa u okviru ovog paketa se mora spomenuti, jer je potencijal tog programa ogroman, e, on može pomoći mnogim mjestima i može također biti koristan i za zaštitu okoliša. Imamo određene nedomice vezano uz amandmane koji se tiču takozvanog socijalnog dumpinga. Zapravo iza njih se krije protekcionizam koji je suprotan sa načelima unutarnjeg tržišta. No, želio bih se zahvaliti kod izvjestiteljice i ja sam pripravan e, prihvatiti kompromise e, koje će podržati cijeli odbor. Hvala. Hvala i sada za komisiju Marta Kovčinski. Hvala gospodine predsjedniče, dobar dan. Mm, vrlo ću kratko govoriti jer shvaćam da imate vrlo Čuli ste vrlo opsežno izlaganje remisije kad je predočeno izvješće. Neću to ponavljati, ali želim reći da je činjenica da je podneseno 200 amandmana e, pokazuje visoku razinu zanimanja i važnosti koju ovaj odbor pridaje temi logistici i multimodalnom prijevozu. Jako se nadam da i ćete i u drugim područjima pomoći nam e, da ta tema bude važna kada budemo govorili o bilo kojim modalitetima prijevoza i vezama radi se o složenoj temi koja uvijek e, ima puno ljudi koje, koje zanima Eh, ali koji puta se gubi fokus i zato jako pozdravljam ovo izvješće eh, gospođe Ajle u smislu amandmana mislim da je izuzetno važno da se uvijek pokušavamo usmjeriti na stvari koje su najrelevantnije za temu logistike. Svijesti ste e, e dokumenta o tom pitanju e, koji su pripremili koordinatori TNT koridora. Tu se govori o modalitetima, o logistici. Imat ćete priliku slušati izlaganje o e, ažuriranom, e, ažuriranoj zadnjoj verziji tog modela i morat ćete sagledati potrebe digitalizacije, dekarbonizacije, logistike i utjecaj e, koji može imati dobro organizirana učinkovita logistika na dekarbonizaciju i na rezultate COP21. Tu je pitanje poboljšanja industrijskih aspekata europskog gospodarstva. Sve su to aspekti koje ćete čuti u tom ažuriranom e, izvješću koordinatora TNT koridora sljedeće godine. Komisija uviđa važnost logistike pa ju je uključila uključila u okviru dimenzije e, uslug prevoza tereta, ali često vidimo e, da je teško koji puta doći do prave razine projekata i želim vam svratiti pozornost na činjenicu da ako se pravilno ne rješava multimodalni prijevoz e, e, tereta, nećemo imati dobro funkcionirane, funkcionirajuće multimodalne e, koridore i TNT koridore u cijeloj Europi. E, to, tu će biti puno posla za, rješavati toliko veliki broj amandmana koji su vrlo različiti, ali komisija će naravno pomoći izvjestiteljci da e, kompromisni amandmani što je više moguće uključe namjere ovog odbora. Hvala. Hvala Jara Sanda još jedan puta. Hvala lijepa. Predsjedniče, želim zahvaliti svim svojim kolegama kao i predstavniku komisije na ohrabrenju e, koje su mi e, dali. Želim ih zahvaliti na njihovoj pomoći na poboljšanju ovog e, prijedloga i gospođi Balbao, gospođi Dele, na njihovim, zahvaljujem na njihovim njihovoj brizi o tehnološkim inovacijama i digitalizaciji. Naravno, nadam se da ćemo moći poboljšati taj dio, smanjiti administrativni teret, kao i utjecaj na okoliš e, koji vrši ta logistika. Isto tako mislim da moramo pokušati e, E, e, vidjeti na koji način možemo potaknuti države članice formalno u njihovim e, nacionalnim planovima i provedbi tih nacionalnih planova. Jer otkrili smo da oni zapravo nužno ne rade ono što su rekli da će raditi, što žele financirati na sastancima vijeća. Pa moramo vidjeti možemo li zapravo naći neke mjere koje su dovoljno uvjerljive ili odvraćajuće e, kako bismo mogli poboljšati situaciju. Osim toga mislim da moramo e, e, sagledati, u pravu što se tiče kopa 21, kako radimo na kopu 22, moramo vidjeti do koje mjere sustavi logistike koje uvodimo za prijevoz tereta mogu smanjiti okolišna, e, utjecaj na okoliš koliko god je više moguće. Radit ćemo na nizu prijedloga, moram sjesti s vama i vidjeti kako možemo poboljšati ovaj prijedlog sa svim vašim idejama za koje mislim da su vrlo zanimljive. Još jednom hvala. Hvala. Glasovanje će se odboru TRAN održati 5. prosinca. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, godišnje izvješće o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke. Izvjestitelj je Boguslav Liberacki i on ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa predsjedniče moje izvješće neće biti kontroverzno, neće niti trajati. Molim tišinu, inače ne možemo dalje raditi. Govorimo samo o novcu i jednoj banci, pa uopće nema razloga za kontroverzu. Oko 80 amandmana je podneseno u suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni. Zahvaljujem svima na suradnji. Pripremili smo sedam kompromisnih amandmana. Oni su više od 50 pojedinačnih amandmana obuhvatili, tako da na kraju nemamo baš mnogo amandmana o kojima ćemo morati glasovati. Posebice bih želio zahvaliti e, Dominiku Rike, Robertu Zile, Merje Kilonen, gospođi Deli. Zahvaljujem na vašim doprenosima. Nadam se da Imate e, materijale pred sobom, pa neću dužiti ovako uvodno. Ako ima pitanja, vrlo rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja i zahvaljujem tajništvu također. Radek Peter je odradio dobar posao. Hvala predsjedniče, hvala. Robert Zile ima riječ. Ja bih na početku želio zahvaliti izvjestitelju Ladislavu, Boguslavu, poprostite, Dakle, nadam se da ćete se složiti da je izvješće uravnoteženo. Ovo je tek prvi stadij <clears throat> ovog samoinicijativnog mišljenja. U svojim amandmanima sam spomenula neka pitanja, baš ova o kojima smo razgovarali sa povrednikom Katajnenom. I dalje E, ćemo e, raditi i radit ćemo naše izvješće o afc u Još jednom želim zahvaliti Bogu slavu. Hvala. Dominik Rike ima sljedeću riječ. Pokušat ću i ja biti kratak koliko izvjestitelj je kolega Robert. Zahvaljujem se Boguslavu na jako dobrom izvješću, zahvaljujem mu se na suradnji E, ni, ne slažem se s njim da kad se govori o novcu da se onda ne svađamo, ali inače e, e, slažem se oko puno toga i dodatna rasprava o svemu je, nas je jako obogatila i u svakom slučaju podržat ćemo to izvješće. Hvala. Hvala lijepa, Merja Kilonen. Hvala gospodine predsjedniče. I ja želim zahvaliti izvjestitelju Liberackom na ovom odličnom nacrtu izvješća. Nekoliko komentara. Ja sam podnijela amandmane koji idu u tom smjeru. Već poput papige ponavljam ovaj pariški sporazum o klimatskim promjenama i mjere koje iz njega proizlaze kako bi javni resursi u budućnosti trebali biti ciljano usmjereni. Ponovit ću još jednom. Kada govorimo o financiranju Europske investicijske banke. Drugo, nadam se da ćemo brzo moći promijeniti naš način razmišljanja i da nećemo govoriti samo o prometnoj infrastrukturi kao jedinom rješenju, već da ćemo e, naučiti što možemo napraviti sa postojećom infrastrukturom, razvijajući e, prometnu infrastrukturu učiniti, i moramo cijeli promet i usluge učiniti učinkovitijim. Automatizacija se brzo razvija i moj osobni strah je da zapravo trenutno e, ulažemo pogrešno, ulažemo nepotrebno, a sve temeljimo na sadašnjim pretpostavkama i modelima. Stoga predlažem da u nasjetu ne bismo trebali govoriti samo o prometnoj infrastrukturi, već o prometnim uslugama u najširem smislu. Hvala. Hvala. Karima Deli. Hvala. E, moj klub je zadovoljan ovim izvješćem i želim čestitati izvjestitelju na dobroj suradnji. U tom izvješću ima puno dobrih kompromisa i konačno imamo pravi program za Europsku investicijsku banku. A to je upravo potrebno. Vidjeli smo to sada kad smo razgovarali s gospodinom Katajnenom. Vidimo koji su dobri prioriteti za, na dobra stvari u, za Europsku investicijsku banku. Mobilnost, e, održivi razvoj e, i e, tako dalje, nećemo imati problema da sutra glasamo za to izvješće. Još jednom čestam izvjestitelju. Hvala lijepa. Žorž Bach, hvala gospodine predsjedniče. U ime EPP-a ja bih želio zahvaliti izvjestitelju Boguslavu na njegovom trudu. Ustanovili smo da je vrlo intenzivno proučio ovu temu i zapravo sedam kompromisnih amandmana e, možemo prihvatiti. Mnogo toga se ulagalo u promet i u prijevoz i to desetljećima, unatoč tome treba još mnogo toga napraviti i ovo izvješće navodi najbitnije uzroke, e, inovativna intermodalna rješenja, također zemljopisnu uravnoteženost, kao što su prethodni govornici spomenuli, e, prometno-politički ciljeve, COP21. Sve te točke je izvjestitelj istaknuo, obuhvatio i stoga mi pozdravljamo izvješće, još jednom zahvaljujemo izvjestitelju eh, na dobro odrađenom poslu. Hvala lijepo, Izabela de Monte. Puno hvala. Evo, jednostavno zahvaljujem se izvjestitelju i izvjestiteljima u Sijeni. Kad se radi o novcu i o ulaganjima, trebalo bi postojati razlika, ali ovdje smo uspjeli naći e, zajednički nazivnik, što znači da smo zaista na pozitivnom putu. Hvala izvjetelju što je uzeo u obzir neke od sugestija, naročito ona koji su vezani za globalnu mrežu TNT, e, e, a i koji su vrlo temeljni za povezivanje Europe. Svejedno treba još uložiti napor kako bi se to dovršilo. Hvala što ste uzeli u obzir sve vrste e, prometa treba uzeti u obzir uzroke onečišćenja, a što se tiče instrumenta za povezivanje Europe, kao što je poznato, e, tu su sredstva skresana i mislim da bi ih trebalo e, dodati, nadodati jer e, moramo biti sigurni da će se u okviru Junkerova plana i efsi stvarno ta efekt poluge pokazati dobrim i e, trebamo također obratiti posebnu e, pažnju, na putnike sa ograničenom mobilnostom. sada u ime komisije na Omede Hvala gospodine predsjedniče i iskreno hvala uvaženim zastupnicima Europskog parlamenta. Komisija nema nikakvih dodatnih komentara o ovoj raspravi. Hvala. Vrlo kratko, hvala lijepa. Onda ponovno dajemo riječ izvjestitelju. Hvala. Zapravo nemam ništa za dodati. Sve je rečeno. Hvala na ljubaznim riječima. Nadam se da će glasovanje proteći glatko. Još jednom želim zahvaliti svima sa kojima sam surađivao, posebice izvjestiteljima u sjeni i zadovoljšte nam je to da sve što ste spomenuli je uključeno i vi ste to i vi, vi to cijenite. Svakome od vas želim zahvaliti. Zahvaljujem i komisiji koja je tako kratko obranila svoje gledište i vama. Gospodine predsjedniče, zahvaljujem Hvala. Glasovanje će se održati sutra. Time prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Pravila građanskog prava o robotici. Gledište odbora TRAN na samoinicijativno mišljenje odbora JURI. Izvjestitelj Georg Majer i e, u njegovo ime govori gospođa Arno. Hvala lijepa. Najprije moram reći da se gospodin ispričava, ne može doći danas i to zaista žali. Možemo samo žaliti da je svega e, nekoliko e, zastupnika stavilo interese europskih građana iznad vlastih interesa i ulagali amandmane jer radi se o tekstu e, koji je e, zapravo e, odnosno sasvim drugačije većina je ipak ostavila svoje ideološke poglede po strani i sudjelovala u tom zakonodavnom radu što je dakle dobro u interesu europskih građana. Moj kolega Mer je sve bitne postavke unio u kompromisne amandmane u koje su unesene sve ono što su e, rekli e, klubovi e, a pučana, liberala i e, konzervativaca. A to će omogućiti da se to primjeni dakle, e, na autonomni sustave prometa. Među onim amandmanima koji se nisu uspjeli unijeti, gospodin Mer za većinu njih kaže da su vrlo pozitivni i ako ih nije mogao unijeti, to nije iz ideoloških razloga. Hvala lijepa, ja ću mu prenijeti vaše primjedbe, budete li ih imali, e, do prije sutrašnjeg glasanja. Hvala lijepa, sljedeći je zastupnik Pascal. Puno hvala, gospodine predsjedniče. I želim zahvaliti e, gospođi Arno koja danas zamjenjuje gospodina Majera, izvjestitelja, mi u Španjolskoj kažemo e, noblesse oblige, plemstvo obvezuje. I to bi bio sažetak e, mojih odgovora, e, bez da dovodim u pitanje velike razlike sa klubom zastupnika iz kojih dolazi izvjestitelj. On je bio vrlo otvoren prijedlozima iz drugih političkih klubova. Uključili smo u kompromise i ponijeli smo amandmane. E, željeli smo olakšati izradu kompromisnih amandmana i unatoč svemu tome, iako smo bili spremni na mnoge kompromise, e, glasovat ćemo zajedno. nam se čini prihvatljivim i razumnim ono što je sadržano u izvješću. Sve važno je obuhvaćeno zaštitni mehanizmi za zaštitu podataka, uravnotežen pristup pravima intelektualnog vlasništva i standardima za računalne programe i važnost e, sigurnost e, vozila, sustav odgovornosti i sustav e, zajedničkih letova. Sve to visoko inovativno. Dakle, zaključno, mi se nadamo da će amadvani koje smo podnijeli biti prihvaćeni e, i to uključujući kompromisni amandmani, kompromisni amandman broj 2 i glasovat ćemo za. E, ja obraćavam obraćam se u ime zastupnika Tošenovskog. E, ja sam zastupnik Zile. On je morao otići i zamolio me da kažem otprilike sve ono što je e, rekao zastupnik De Grandes da nismo potpisali neke kompromisne amandmane i na kraju ćemo izraziti naše mišljenje. E, Merja Kilonen. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom nacrtu. Mislim da je vrlo važno da parlament zauzme stajalište o ovoj važnoj temi i da mnogi odbori pogledaju to izvješće koje je imalo dobru osnovu, no nedostaje nekoliko pristupa i mi smo podnijeli nekoliko amandmana upravo zbog toga. Željeli smo se... nema prijevoda na francuski. Evo sad ima. Da krenem iz početka. Hvala izvjestitelju na nacrtu. Mislim da je važno da parlament zauzme stajalište o ovoj vrlo aktualnoj temi. E, ima mnogo odbora koji su to i učinili. Izvješće je dobra osnova, no nedostaje nekoliko stvari kojima bi se trebala pokloniti pozornost. Ne bismo smjeli govoriti samo o automatiziranim vozilima, jer robotika se pojavljuje i u drugim načinima prijevoza i e, bit će vezana i uz e, kontrolu leta, e, pomorski promet i to moramo uzeti u obzir u našem budućem radu. Također imamo određene sumnje vezano uz to da će robotika naš sektor prometa učiniti više e, prihvatljivim za okoliš. Povijesno nam je znanost pokazala da postoje inovacije koje nisu mobilnost olakšale i naravno polazište bi trebalo biti da na mnoge različite načine i mnoga različita rješenja e, se veselimo održivim sustavima prometa i prijevoza. Ponakad me brine način razmišljanja koji ide isključivo u smjeru toga da će automatizacija riješiti sve probleme održivosti u sektoru prometa nadam se da će sagledati cijelu situaciju šire i analizirati različite mogućnosti. Treće, željela bih vas podsjetiti da imamo jedno vrlo važno pitanje prekogranične suradnje. SAD je nedavno objavio svoje e, vlastite federalne preporuke vezano uz e, automatizirana vozila kojima pokušava riješiti probleme vezane uz automatizirana vozila i njihov, njihovo kretanje e, na razini e, SAD-a. To bismo trebali pomno pogledati. Oni su objavili i plan djelovanja za robotiku i na koji način bi se trebala iskoristiti robotika, koji problemi bi se mogli pojaviti na tom području. To je nešto što je vrlo zanimljivo i zaključno bih željela reći i naglasiti ono što sam već prethodno rekla da moramo uzimati u obzir tehnološki napredak, ali moramo pomno razmisliti o tome što će se dogoditi u sljedećih 50 e, godina i kakva je naša, naš odnos sa infrastrukturom, i novim projektima, odnosno koja vrsta infrastrukture će nam uistinu trebati. Naš klub podržava ovaj tekst i glasovat ćemo sutra za njega. Hvala. Hvala. Karima Deli. Puno hvala. Što se tiče našeg e, političkog kluba, ovaj je izvješće problematično zato što nedovoljno stavlja naglasak na pravu temu. Prije svega, radi se o jednom pitanju koje je novo, a to je pitanje e, odgovornosti, građanske odgovornosti e, sa prilikom robota. Što se tiče e, dakle, odgovornosti, kolegica Kilanen je rekla da na odboru za promociju često misli da se radi samo o autonomnom vozilu, autonomnom automobilu, ali to nije sve. Mogli bismo to povezati i sa dronovima, bespilotnim letjelicama, dakle, i svu tu povezanost koja postoje. Svi, e, svi dakle, predmeti koje se mogu kojima se može upravljati daljinski i koji mogu imati neku e, pamet što ako dođe do nesreće? Trebamo li imati jasne e, propise koji će točno reći tko je odgovoran e, djelomično ili u potpunosti od samog e, uređaja do proizvođača, korisnika i tako dalje. To stvarno jest problematika. Odgovore još nemamo, niti u tom izvješću, niti u razmišljanjima. A tehnologija istovremeno vrlo brzo napreduje. Moramo o tome razmisliti. Treba Europskoj komisiji dati jasan znak. Ona treba početi raditi na toj tematici i vrlo brzo predložiti zakonske okvire i početi izrađivati zakonske prijedloge. Tehnologija nas neće čekati, a mi moramo zajamčiti određenu sigurnost, određen vid odgovornosti u tom smislu i zato moramo misliti unaprijed. Hvala lijepa, Mateć von Mittenberg. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Jako mi je žao što sam zakasnio. Zapravo malo smo čak i ispred E, dnevnog reda vremenski. Ovo je moje mišljenje o ovom e, vrlo važnom izvješću. E, ovaj odbor mora razmisliti o ovako važnoj temi. automatsko povezivanje vozila, ponekad i bespilotnih letjelica. To je tehnološki razvoj koji ima pravu budućnost. Stoga se moramo istinu fokusirati i dobro proanalizirati ovo izvješće koje se temelji na izvješću odbora Juri, no imam jedan veliki problem. Ima, mnogo amandmana koji su prilično e, koncizni, koji e, na 90 amandmana je objedinjeno u jedan E, skromni kompromisni amandman. Rezultat toga je da, se, da je izgubljen fokus iz tih svih amandmana. Naravno, amandmanima su bile neke pogreške, no fokus koji ovo izvješće zavređuje je izgubljen. Stoga bih ja dao prednost tome da se vratimo na pojedinačne amandmane, a ne na kompromisne amandmane. Razočaravajuće je da u ovom procesu nismo uspjeli razlikovati velike političke klubove i podnijeti kompromise koji bi zadržali fokus. E, glasovat ćemo sutra o tome i sada u ime komisije. Hvala. Hvala vam lijepa. Eto, pa je vezano za ovo izvješće i za same amandmane. Biću kratak. Svi se slažemo da su pitanja koje ovo izvješće postavlja važno. Važni su kompromisni amandmani. Sa stanovišta komisije jednostavno želim uočiti da e, su ta pitanja nešto čime se bavi na platformi e, za kooperativne tehnološke sustave za promet. To povezujemo sa mnogim pitanjima od osiguranja do pristupa informacijama. Čuo sam pitanja o pravnoj odgovornosti i osiguranju. Bio sam na sastanku gdje 2030. godine prije dva dana raspravilo se upravo o tim pitanjima sa automobilskom industrijom i sa sektorom osiguranja. Moram naglasiti da automatika i neovisne autonomne autonomni automobili e, da se oni moraju E, sagledati s e, mnogo aspekata. Da li će to značiti da će se smanjiti prometne gužve i važno je da autonomni transport uđe u održiv, u održiv način prevoza. I e, kroz sljedećih nekoliko tjedana Nadamo se da ćemo objaviti komunikaciju o europskoj strategiji o kooperativnim inteligentnim prometnim sredstvima. To će biti e, prvo, prvi korak e, povezanoj i autonomnoj mobilnosti. Prve rezultate ćemo objaviti sljedeće godine za rane automatske sustave, kao kojih industrija naziva, sustave za 2020. godine. U kasnijoj fazi 2017. E, kasnije 2018. godine ćemo se pozabaviti tem TMG 2030. godine. Sve skupa komisija je vrlo aktivna na tim pitanjima i uklapa ih u šire ciljeve vezani za promet a mi ih usklađujemo i sa pravilima Ujedinjenih naroda kako bismo to e, bili u skladu dakle sa međunarodnim e, standardima i također smo radili i na Galileu. Evo toliko s moje strane. Još jednom Marie-Christine Ornu. Hvala lijepa. Eto, E, pribilježila sam sve primjedbe. Hvala e, kolegama, gospođi Kilanen koja usprkos e, zadrškama je izrazila pozitivno mišljenje. Gospođo Deli, mislim da smo već govorili o pitanjima odgovornosti, a predstavnik komisije to nije jasno rekao, ali to jest na dnevnom redu. I naravno građanska odgovornost je nešto što će sasvim sigurno biti na dnevnom redu. E, gospodine, oprosti nisam vaše ime razumjela, e, ali sam zabižila sve što ste rekli i to ću prenijeti gospodinu Majeru. U kompromisnim amandmanima gospodina Majera, gospodin Majer se protrudio da u mjeri u kojoj je moguće uklopi e, većinu vaših ideja. To nije bilo u potpunosti moguće jer je amandmana bilo puno. U svakom slučaju ja ću sve vaše amandmane prenijeti. Hvala. Hvala lijepo. Glasovanje će se održati sutra. I sada prelazimo do sljedeće točke dnevnog reda. Izvješće o primjeni E, direktive o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanja usluga. E, odbor e, TRAN je nadležan, očitovanje je odbor FEM, izvjestitelj Jeans Nilsson. Hvala, ja ću govoriti vrlo kratko. Za početak ću reći da mislim da je dobro da je ovaj odbor, da ovaj odbor izrađuje mišljenje za odbor za ženska pitanja. E, mnogi drugi odbori su suzdržali su se od toga. Ja jednostavno mislim da to baš nije zgodno. Odbor za ženska pitanja odgovoran za vrlo horizontalna pitanja, dakle pitanja koja se tiču mnogih sektora i pitanje se dakle ne tiče samo sektora prometa i Juri bi trebao napisati nešto o ovome. A bilo bi mi drago da su recimo odbor Imko i Itre također napisali mišljenje o ovim pitanjima. U svakom slučaju, što se samog mišljenja tiče, imam e, prijedlog, imam čitav niz amandmana, održali smo jedan sastanak izvjestelja u Sijeni i mislim da sada imamo tekst oko kojeg se svi izvjestelji u Sijeni mogu složiti. Zahvaljujem se izvjestiteljima u Sijeni na konstruktivnoj i aktivnoj suradnji, pa je sada tekst još i bolji. Nadam se da ćemo E, sutra dobiti značajnu podršku za ovo mišljenje. Hvala, Žorž Bach. Hvala. Kolegi Jans Nilsenu bi želio zahvaliti na dobroj suradnji i dobro odrađenom poslu, suradnji sa izvjestiteljima u sjeni. Sve bilo za pohvalu. Najvažnije točke smo uključili. Nešto o turizmu je rečeno. Pozdravljam i e, poboljšanje higijenskih uvjeta na e, e, stanicama uzduž autocesta i odmorištima. I ja imam dobar osjećaj poput izvjestitelja. Mislim da ćemo ovo izvješće bez problema velikom većinom moći izglasati sutra. Hvala. Robert Zile. Hvala lijepa, predsjedavajući. Nemamo što vam reći. E, Gezine Meissner. E, ovo se sve tiče i, muškaraca, ako, je nešto, ako se slaže ženama i muškarcima je dobro. E, želim čestitati kolegi Nilsonu, radi se o primjeni direktive o jednakom postupanju za muškarce i žene pristupu uslugama i robi to se zapravo tiče mnogih odbora, ne samo odbora FEM i drugi odbori su trebali komentirati e, e, e, osiguranje, putičko osiguranje za trudnice ne smije biti skuplje od muškaraca i djeca. Također pristup koji se omogućuje za dječja kolica. Sve to su vrlo važni elementi E, nadam se da ćemo moći prihvatiti sve kompromise sutra. Kod nekih amandmana postoje neke manje razlike, ali u svakom slučaju ovo je dobro stajalište i, dobro, mislim da je jako, jako dobro da se odbor TRAN nije usručavao izraziti svoje gledište Merija Kilinen. tästä luonnoksesta ja kompromissiehdotuksista, joihin voimme olla varmasti kaikki hyvin tyytyväisiä.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 On naglašava činjenicu da se radi o dobrom mišljenju, da ga mi odobravamo, uloženo je nekoliko amandmana, borba protiv diskriminacije prema ženama i e, da treba zaista pokazati da što se tiče sigurnosti i e, samog uloga radnih mjesta u e, sektoru prometa da je to važno. Svi naši amandmani uključeni su u kompromisne amandmane i zato ćemo pozitivno glasiti za ovo mišljenje. Hvala lijepo, Mari Kristina Hvala. Hvala izvjestitelju. Moram reći, to vas neće čuditi i ja ovo čitam drugačijim očima jer ono što piše u ovom izvješću i komentari nekih kolega e, me zaista ostavljaju prilično perpleksno. Sada e, Brisel jedino što želi jest da više nema razlika između e, muškaraca i žena. Dakle, bori se protiv razlika među spolovima. jedno, ravnopravnost muškaraca i žena je nešto što bi zaista trebalo biti uzeto zdravo za gotovo. E, treba se također džerboliti projekt nejednakosti plaća među muškarcima i ženama. I komisija bi se zaista time trebala baviti. Ali sada se stalno e, nekako to prenosi baš svugdje. Kao da bismo morali sjesti i plakati na tim što nema više žena kamionđa ili vozačica metroa. E, tu se mijenja i e, u komisija se upliče u sva moguća lokalna, regionalna i druga pitanja. E, dio toga bi trebalo ipak prepustiti i društvima. Moram reći da se govori sada o seksopozitivnim načinu rada ili pak uključivom izražavanju rodava. I to je su rečenice koje citiram i moram jednostavno reći da tu ništa ne razumijem. Nadalje, korištenje bicikala naročito kod onih žena koji nisu iz kulturnih ili tradicionalnih razloga ili androcentričkih e, aspekata nisu e, blagonaklone prema tom načinu e, prevoza. Mislim da to je stvarno jedan čudan način koji se želi reći da muslimanke i njihovi zakoni nisu kompatibilni s evropskim Ali bojim se da to neće pomoći u borbi e, protiv islamizma. Mislim da bi se tada trebalo e, jednostavno si početi pisati postaviti prava pitanja o sigurnosti u prometu, jer sigurnost u prometu u prometnim sredstvima je zaista bitna a e, vlade i e, sudske vlasti koje ne rado djeluju i previše su popustljivi u mnogim europskim zemljama su jednostavno i dobar e, dio razloga zašto ti problemi postoji. A ovakva pristrana i ideološki pristup ovdje neće nam pomoći da riješimo te probleme. Hvala sad predstavnik opće uprave Justak. Nažalost, glavna uprava JUS nije mogla danas ovdje biti zastupljena i ja ću govoriti u njihovo ime. Evo svega nekoliko kratkih poruka. Prije svega zahvaljujem se odboru TRAN e, da su počeli raditi na ovom pitanju. Radi se o vrlo bitnom pitanju. Što se tiče provedbe direktive, želimo naglasiti da su sve države članice e, pod uzele provedbu direktive, mi e, bismo u ovoj fazi se htjeli e, usmjeriti na provedbu direktive, prikupljanje podataka i nadzor. Što se tiče radnih dokumenata Europskog parlamenta, e, komisija će ih razmotriti, a sadašnji prijedlog je prijedlog gdje će se možda napraviti studije u Europskom parlamentu. E, hvala. E, evo, e, ja moram reći da kad smo prvi puta govorili o, na odboru za promet o mainstreamingu mi jednostavno više ne govorimo da se ovi problemi, ova pitanja tiču žena, već i jednostavno svih ljudi. Ja već 15 godina radim na tim pitanjima i e, odlučili smo da se ovaj pristup e, bude bude sveobuhatan i da govorimo o pristupu za sve građane. A moramo imati ravnospravnost spolova i e, uklapanje pitanja e, rodne ravnopravnosti je nešto što se mora svu sve uklopiti kako bi se poboljšalo društvo. Hvala. Glasovanje se održava sutra i time je današnji sastanak zaključen. Nastavit će se dalje in kamere. Zatvorimo za javnost sastanak koordinatora.